Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you to all of you who came. Dobar dan svima, hvala svima koji su došli na početak našeg sastanka. Nadam se da će zastupnici iz odbora nam se priključiti malo kasnije, već ste dobili dnevni red za današnji sastanak. Prije no što usvojimo naš dnevni red za danas i sutra, ja bih željela izraziti naš sučut. Jens Nilsen, koji je umro, 13. ožujka je preminuo u dobi od 69 godina. Jestersund općina u Švedskoj bio je predsjednik, nakon toga je postao e, e, zastupnik u parlamentu 2011. godine i ponovo izabran 2014. godine bio je član socijaldemokrata, a u svojem članstvu bio je i e, član opratran i ređi. S obzirom na zastupanje e, svih regija koji su daleko udaljeni od svojih središta, osim što se jako zalagao, on je bio draga i ljubosna osoba. Ja bih vas molila da sada izrazimo sučuti kao naše poštovanje gospodinu Nilsonu od minutu šutnje. Hvala vam lijepa. Sada nastavljamo s našim tekućim radom. Možemo li osvojiti dnevni red, da li imate pitanja ili napomene, primjedbe? Ne. Prema, dakle, dnevnom redu eh, odobrit ćemo zapisnik sa sastanaka 24. siječnja te dva sastanka eh, zapisnika iz e, veljače, prvi i 20. veljače. Zapisnici se nalaze online i ako e, imate primjedbe mm, i ako ne dobijemo tijekom ovog sastanka, dakle primjedbe onda se smatraju usvojenim. Ovo je predsjednika. E, želim vas obavijestiti da 9. ožujka sam sudjelovala na sastanku koje je organiziralo Bugarsko predsjedništvo u Sofiji, a koje je bilo usredotočeno na budućnost višegodišnjeg financijskog okvira. Nazočni su bili predstavnici iz svih država članica, e, većinom su to bili ministri financija, a isto tako i predsjednik odbora regija, gospodin Lamberts, predsjednik e, Revizorskog suda, gospodin Lene, te isto tako i povjerenik Oettinger. Rasprava je bila izuzetno zanimljiva. Naš kolega Jan Olbricht predstavio izvješće Europskog parlamenta o budućnosti višegodišnjeg financijskog okvira, a ja sam sa svoje strane predstavila e, sve točke vezano uz odbor regija koje se tiču višegodišnjeg financijskog okvira, te isto tako i mišljenja koje smo usvojili na odboru za regionalni razvoj. Dakle, rasprava je bila vrlo otvorena, vidjeli smo razlike između pojedinih e, država članica, ali isto tako i teškoću postizanja istovjetnog gledišta u vijeću kada je riječ o višegodišnjem financijskom okviru. Informacije koje nam je dao gospodin Oettinger bile doista skučena i stoga mislimo da valja očekivati prijedlog e, VFO-a i očekujemo ga 2. svibnja ove godine. Ne vidim da se da se itko od potpredsjednika pojavio što se tiče izaslanstva u Sjevernu Irsku. Mi smo odgodili ovo za naš sljedeći sastanak, a to je sutra. Stoga sada odmah prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda a to je razmatranje nacrta mišljenja e, kohezijske politike i kružnog gospodarstva. Izvestitelj je gospodin Škrlec e, koji će nas, e, nam predstaviti nacrt mišljenja. Odmah izravno prelazimo i dajem riječ gospodinu Škrlecu. Izvolite, imate riječ. Hvala. Dozvolite da vam se obratim na hrvatskom jeziku i te dam mogućnost kolegama da stave slušalice. Drage kolegice i kolege, priprema nacrta izvješća koje se danas nalazi pred vama bila je uvelike olakšana zbog svih prijedloga i sugestija koje su iznesene tijekom zadnje izmjene i mišljenja 24. siječnja. Dopustite mi da još jednom zahvalim svima koji su sudjelovali u raspravi. Vaša razmišljanja služila su kao važne smjernice u procesu sastavljanja izvješća. Vjerujem kako smo tijekom prethodne rasprave zaključili kako je kružna ekonomija iznimna prilika za transformaciju našeg trenutnog neodrživog linearnog ekonomskog modela u kružni model postavljen na temeljima održivog razvoja koji doprinosi postizanju naših klimatskih ciljeva, očuvanju resursa, stvaranju lokalnih poslova i kompetitivne prednosti europske ekonomije kao i njezine otpornosti u globalnim okvirima. Kružna ekonomija omogućuje sve navedeno jer cilja ka dugotrajnom očuvanju vrijednosti proizvoda, materijala i sirovina unutar ekonomije te svođenje stvaranja otpada na najmanju moguću mjeru. U Europskoj uniji godišnje se otprilike 8 milijardi tona materijala transformira u energiju ili proizvode, no samo 0,6 milijardi tona materijala proizlazi iz recikliranih izvora. S druge strane, godišnje se u Europi generira 2,2 milijarde otpada, od čega 0,6 milijardi tona otpada kroz proces recikliranja i ostaje kao vrijednost unutar ekonomije. Bitno je naglasiti kako postoji potencijal od five milijardi tona otpada koji može postati sirovina za proizvodne procese unutar Unije. Jednako tako, važno je kroz inovacije Eko dizajn i druge aktivnosti ostvariti prevenciju stvaranja otpada i zadržati i usmjeriti vrijedne materijale unutar ranijih faza proizvodnih procesa. Unutar kohezijske politike, odnosno uredbi o zajedničkim odredbama, već postoje pojedini temelji za postavljanje kružne ekonomije. Veliki broj trenutnih tematskih ciljeva direktno ili indirektno doprinosi ostvarenju kružne ekonomije. Izvješće je podijeljeno u tri dijela kroz prvi dio izvješća prepoznajemo postojeće stanje unutar kohezijske politike, odnosno potencijalne i stvarne čimbenike koji doprinose jačanju kružne ekonomije. Kroz drugi dio izvješća identificiramo postojeće alate, područja i potencijale unutar kohezijske politike koje je moguće dodatno ojačati kako bi se ostvario snažniji učinak u ostvarivanju javnopolitičkih ciljeva. U zadnjem dijelu izvješća bacamo pogled u budućnost te predlažemo rješenja kako bi se kohezijska politika osnažila kao europska javna politika koja doprinosi implementaciji kružne ekonomije kao i ostvarivanju njezinih ciljeva. Kružna ekonomija kao nova i široka paradigma ekonomske promjene postaje europska javna politika tijekom trenutnog proračunskog razdoblja što neminovno dovodi do djelomičnog poklapanja postojećeg okvira kohezijske politike i ciljeva i principa kružne ekonomije. U tom svjetlu treba pohvaliti napore komisije u prilagođavanju i prepoznavanju postojećih sredstava i aktivnosti koje doprinose novo postavljenim ciljevima, bilo kroz postizanja izravnih ili neizravnih ciljeva. Ovim putem treba naglasiti potencijal koji postoji tijekom nadolazeće revizije operativnih programa, tijekom koje je moguće da države članice uvedu ili ojačaju kružnu ekonomiju unutar trenutnog programskog razdoblja pojedine države članice odnosno regije prepoznale su kružnu ekonomiju unutar svoje strategije za pametnu specijalizaciju koje su im omogućile rano prepoznavanje važnih aspekata kružne ekonomije kao i formulaciju aktivnosti i ciljeva koje doprinose implementaciji novonastale politike. Posebno je važno za manje razvijene regije da prepoznaju veliki potencijal unutar kružne ekonomije te mogućnosti tehnološkog skoka koji će im omogućiti preskakanje pojedinih pogrešnih koraka koje su druge regije prošle tijekom svog razvoja. Ključno je izbjeći tehnološko zaključavanje pojedinim infrastrukturnim kapacitetima poput mehaničko-biološke obrade otpada ili spaljivanja koje mogu dovesti do stagnacije ili dugoročno zaustaviti razvoj regija. Iz navedenih razloga bitno je jačati administrativne kapacitete na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Kroz jačanje svih razina treba se naglasiti važnost poštivanja hijerarhije otpada i dugoročne posljedice pojedinih javnih odluka na kapacitete zapošljavanja unutar regije ili lokalne zajednice. Jednako tako želim naglasiti veliki potencijal i zelene javne nabave koja može djelovati kao pozitivan primjer svim akterima ali i pokretač investicija prema kružnoj ekonomiji. Pred državama, regijama i lokalnim zajednicama postoji veliki niz mogućnosti da kroz zajedničku suradnju ostvare projekte koji će im omogućiti stvaranje novih vrijednosti, novih zelenih poslova i novih tržišta sekundarnim sirovinama. Za budućnost je potrebno razviti nova intervencijska polja koja će omogućiti bolje praćenje implementacije kružne ekonomije kao i namjensko trošenje sredstava. Europski novac mora se koristiti za ostvarenje zajedničkih ciljeva Unije koji istovremeno pridonose razvoju i boljem životu građana unutar europskih regija i gradova. Za kraj bih naglasio važnost razvijanja strategije za kružnu ekonomiju na nacionalnoj i regionalnoj razini koja će omogućiti regijama, gradovima i državama procjenu postojećeg stanja kao i javno političko promišljanje o trenutnim i budućim potencijalima koje je moguće snažnije i efikasnije razviti kako bi doprinijeli ostvarivanju kružne ekonomije. Kolegice i kolege, hvala vam na pažnji i veselim se vašim doprinosima i zajedničkoj raspravi. Hvala lijepa. Thank Hvala lijepa. Sada dajem riječ izvjestiteljima sjeni. Gospodin Bogović, izvolite. Hvala lijepa. Želim prvo zahvaliti kolegi Škrlecu. Hvala što ste pripremili ovo izvješće. Vjerujem da ste doista dobro obuhvatili o područje kružnog gospodarstva, naglasili koliko je važna kohezijska politika u pogledu svega ovoga. Mislim da jedan od e, budućih e, paradigmi razvoja mora svakako postati živa, a isto tako je naše nastojanje da se oživotvori i na taj način ćemo biti u mogućnosti stvarati nova radna mjesta, nove mogućnosti i moći ćemo isto tako suzbijati klimatske promjene koji nas okružuje. Prije nekoliko godina bilo je gotovo nemoguće da se ovakva filozofija uopće zapodjene koja je vezana uz kružnog gospodarstva. Međutim, paradigma se promijenila, i imamo te koji su povezani sa ovom tematikom regionalne vlasti i lokalne vlasti su ključne u svemu tome. Zbog toga mislim da ovo izvješće treba isto tako odigrati ulogu općina i regija koje oni pak mogu održati. Svi znamo da sama implementacija svih naših politika zapravo je e, ona koja se odvija na lokalnoj i regionalnoj razini. Kao što se i navodi u izvješću, pojedine zemlje imaju vlastite strategije vezano uz kružno gospodarstvo. Kohezijska politika ima pozitivan učinak i na neka druga područja koja je spomenuo gospodin Škrleca kad je riječ o upravljanju otpadom, a ja bih to e, dodao i području poljoprivrede. Unutar poljoprivrede imamo bio zasnovanu e, dakle proizvodnju što je izuzetno važan element e, kad je riječ o poljoprivrednom segmentu. Zasnovano na biološkim aspektima, a isto tako e, moramo spomenuti da na to trošimo milijardu eura, a isto tako moramo koristiti u budućnosti materijale koje će zamijeniti dakle, postojeća goriva. Također moramo staviti naglasak i na šumarstvo. U kružnom gospodarstvu svakako treba koristiti i drvo kao građanski materijal. Izuzetno važno je i sa gledišta smanjenja i CO2 emisija, a svi znamo da je biomasa izuzetno važan obnovljivi izvor energije. Što se tiče kohezijske politike, zaista smo naglasak stavili na učinkovito korištenje goriva. Dolazim iz Slovenije i moram kazati da je velik broj građevina u Sloveniji obnovljeno uz kohezijske fondove. Ta ti projekti sada govore o tome da u Sloveniji imamo daleko bolju rezultate kad je riječ o energetskoj učinkovitosti. Te isto tako planove s tim u vezi izrađuju i općine i gradovi i lokalne zajednice. Kad je riječ o ulogama gradova u kružnom gospodarstvu, ja svakako ću podnijeti neke amandmane koji će upravo staviti naglasak regije i gradova, a isto tako i ruralnih područja, jer najveći, najveća količina biomase koristi se upravo u ruralnim područjima. Moramo uspostaviti sinergiju između kohezijskog fonda i ostalih načela koje se pojavljuju u kružnom gospodarstvu. Moramo pokušati stvoriti nova zelena radna mjesta u urbanim područjima kako bi i urbana područja mogle eh, mogli postati eh, isto tako oni koji će isto tako suzbiti svakako bijek stanovništva sa sela u gradove. Hvala lijepa na ovom izuzetnom izvješću, a ja ću uputiti nekoliko amandmana. Hvala lijepa. Gospođa Malkova, izvolite. Hvala lijepa. Ja vjerujem da mogu se nadovezati na ono što su rekli prethodni govornici. Želim zahvaliti izvjestitelju na izvješću, ovo je dobra osnova za raspravu, isto tako i ja sam mišljenja, kao što je gospodin Škrlec to čini, da je upravo kružno gospodarstvo izuzetno važan doprinos u budućnosti u idućim godinama. Ovu šansu svakako trebamo E, shvatiti i stvoriti zakonodavne okvire koje će popratiti ovu praksu. Naravno, gospodarstvo treba potaknuti tamo gdje možemo to gospodarstvo i poticati na konkretnim lokacijama. Kad je riječ o prelaznom e, periodu, svakako treba uključiti lokalnu i regionalnu zajednicu. Znamo kako se stvari odvijaju u gdje male općine su i stvarale zajednice općine i postajale energetski neovisne Želim naglasiti da upravo na lokalnoj razini imamo know-how o svemu onome što je već uspješno primijenjeno i zbog toga ih se mora uključiti u izradu strategije za održivi razvoj, ali isto tako moraju dobiti dovoljno prostora kako bi i sami razvijeli svoje vlastite razvojne strategije. Ako kružno gospodarstvo na lokalnoj razini želimo provoditi, tada moramo omogućiti i pristup energetskoj neovisnosti i omogućiti energetsku neovisnost, stvaranje električne energije, grijanje, hlađenje i na taj način stvoriti temelje za gospodarstvo, to su ujedno i temelji za kružno gospodarstvo. Otpad e, koji nastaje na razini općine može se na taj način pretvoriti u e, biogorivo i koristiti kao takav, što je znači opet na lokalnoj razini. Prošli tjedan baš sam posjetila jedno poduzeće na istoku Slovačke, gdje sam i sama na licu mjesta se mogla uvjeriti kako bioplinsko postrojenje može e, održavati kompletan pogon jedne farme i koji može zapošljavati isto tako i ljude. Stoga je jako važno da upravo na lokalnoj razini e, podupremo kapacitete i stvaranje upravo tih lokalnih radnih mjesta. Kad je riječ o plastici, E, svakako i ovo je dio linearnog gospodarstva. Znamo kako je ciklus plastike na kraju. To su ogromne količine plastike i ogromne količine plastike koje pliva našim morema i oceanima. Moramo učiniti daleko više kako bismo ograničili uporabu plastike. Istovremeno trebamo e, započeti sa reciklažom plastike jer u velikom broju članica e, proizvodi se plastika i onda se ta plastika izvozi ili odvozi. To nas mora doista zabrinuti, jer kad govorimo o recikliranju ne smijemo razmišljati samo u smjeru plastike, već i o mnogim drugim materijalima, stakla, e, isto tako i građevinski materijal, Također želim poduprijeti i misao o tome da svakako moramo razmisliti o kružnom gospodarstvu koje valja e, postati dijelom kohezijske politike 2020. godine. Puno toga što kohezijska politika financira upravo je povezano sa kružnim gospodarstvom i ako taj koncept želimo zaista realizirati u praksi, tada moramo svakako razmisliti o tome kako u okviru kohezijske politike definirati same okvire. Moje amandmane ću uputiti baš u tom e, kontekstu kao što sam i predstavili i veselim se našoj budućoj suradnji. Hvala vam lijepo. Hvala. Gospođa Tomašić, izvolite. Gospođo predsjednice, način poslovanja, ali i sveukupnog života temeljen na eksploataciji resursa, njihovom brzom procesuiranju, instantnom korištenju, te još bržem odbacivanju, bez razmišljanja o posljedicama slažu se stručnjaci i znanstvenici diljem Europske unije i svijeta u potpunosti je zastario te u suvremenom društvu više nema budućnosti. Upravo iz ovoga razloga Europska unija krajem prošle godine usvojila paket o kružnom gospodarstvu te je najavila ulaganja od 24 milijarde eura u poduzetničke projekte koji se okreću kružnim modelima pravila za provođenje kružnog gospodarstva predstavljaju ozbiljan izazov europskim državama jer moraju usvojiti brojne sustavne promjene kružno gospodarstvo se neće razviti bez dobro promišljene politike donositelji odluka moraju odrediti standarde ciljeve i pratiti njihovo ispunjenje stoga pozdravljam ovo izvješće od kolege škrleca i poveznicu između kružne ekonomije i kohezijske politike Posebno bih naglasila važnost ekonomskih instrumenata kao što, je, sustav povratne naknade koji stvara financijske poticaje za ponovnu uporabu ili recikliranje kao i ekološke pristojbe ili zeleni porez radi smanjenja potrošnje jednokratne ambalaže ako postoje višekratno uporabljive alternative. Slobodno tržište i gospodarstvo su vrlo učinkoviti u poticanju inovacija iz privatnog i javnog sektora. Oni su također vrlo učinkoviti u motiviranju ponašanja potrošača da odvoje svoj otpad, kompostiraju ga, višekratno iskoriste iste predmete ili jednostavno kupuju manje stvari. Postoje uspješni sustavi koji nisu donijeli nikakvu novost na tržište. Funkcioniraju tako da naplaćuju po količini proizvedenog smeća, Korisnik je taj koji plaća. Postoji odvojeno sakupljanje ambalaže u kućanstvima, papira ili hrane, te sustavi povratne naknade za jednokratnu ambalažu za piće. Takvi sustavi dobro funkcioniraju, stvaraju radna mjesta i doprinose smanjenju stakleničkih plinova. Mogu se i primijeniti diljem Europe. Izvori financiranja dostupni su im kroz programe EU-a, Horizon 2020 i kohezijske fondove. No, prioriteti se mijenjaju. Financije su do sada bile usmjerene na spalionice u zbrinjavanju otpada. U skoroj budućnosti ciljevi će biti recikliranje i inicijative oko kompostiranja, osmišljene kako bi se uvijek iznova postiglo, kruženje vrijednih materijala u gospodarstvu. Hvala lijepa. U gospodin Jakovčić. Hvala lijepo predsjednice. E, dozvolite mi da se ja uključim u ovu raspravu u ime gospodina e, Austrovićusa, e, jer Petras nije mogao danas doći u novu sjednicu pa me zamolio da prenesem nekoliko njegovih razmišljanja o ovome izvještaju gospodina Škrleca kojeg odmah na početku naravno želim pozdraviti i vidim ga kao jedan hvale vrijedan dokument koji će napokon osvijetliti niz stvari bitnih za eh, cirkularnu ekonomiju ili kružnu ekonomiju i mislim da je eh, nekoliko stvari koje su navedene u ovom izvještaju eh, od velike vrijednosti ja ću nešto i naglasiti od toga ali u svakom slučaju najprije da kažem da je alde grupa u potpunosti u cijelosti podržava upravo ovaj put i ne vidimo čak ni drugog puta osim takve jedne tranzicije prema cirkularnoj ekonomiji Europska današnja ekonomija e, ima niz resursa, e, ali objektivno imamo i velikih problema sa prirodnim resursima i e, upravo ovaj, otpad može biti ono što je jedan od velikih resursa koje Europa ima, a znamo da je veliki dio tog otpada završavao u Kini i reciklirao se u Kini. Sada se to promijenilo i na neki način i nama e, s jedne strane možda stvorio problem jer ćemo imati e, problema s otpadom, ali ako budemo dovoljno pametni i ako brzo reagiramo onda ćemo taj otpad e, naravno upotrijebiti kao resurs i stvoriti si pretpostavke za razvoj pogotovo mogućeg javno privatnog partnerstva što je sigurno jedna od ovaj, temelja moguće ekonomije kada govorimo o cirkularnoj ekonomiji da ne kažem naravno u učestvovanje i malih i srednjih poduzeća koji tu mogu naći svoj e, itekako zanimljiv interes. Naravno da podržavamo da kohezijska politika bude uključena jer e, kao što znamo neovisno o e, raznim kontroverzama koje se vuče kada govorimo o centrima za gospodarenje otpadom pogotovo naravno u Hrvatskoj jer nešto znamo o tome E, neovisno o tome kohezijska politika e, mora biti uključena u gospodarenje otpadom i uvjeren sam da je regionalna razina možda i najbolja razina za stvaranje prave cirkularne ekonomije jer se u, na, nivou regija e, na neki način često najbolje mogu iskoristiti takvi resursi koje dobivamo kroz, resurs kao, otpad kao resurs. ono što želim naglasiti i dopada nam se i sugeriramo da se to uključi je ovaj, e, uključivanje ex ante, ex conditionalities i mi bi htjeli o tome, da tako kažem, Davore, malo ozbiljnije popričati, jer mislimo da je to jedna tvoja dobra ideja i želimo na neki način e, vjerovati da možemo čak možda napraviti i neke korake naprijed u tom smislu da se uključe i još razni drugi financijski instrumenti koji postoje. E, ja ću tu spomenuti sigurno mogući interes Europske investicijske e, banke e, da bismo upravo gurnuli napred našu ekonomiju u smislu tranzicije prema, kružnoj ekonomiji, prema cirkularnoj ekonomiji i završavam s jednim jednostavnim naglaskom kojega sam već na neki način dao do znanja mislim da trebamo upravo kroz kohezijsku politiku e, naglasiti važnost regionalnog nivoa jer e, države neće moći same riješiti taj problem treba jaka suradnja sa lokalnom i regionalnom zajednicom e, kao istarski župan 12 godina znam jako dobro što to znači kada se gradovi i općine i regije uključe u jednu nacionalnu strategiju gospodarenja otpadom i zato vjerujem da je upravo regionalni nivo i ono što mi želimo postići nešto što može doprinijeti e, efikasnoj, e, efikasnoj e, cirkularnoj ekonomiji. Hvala vam lijepa. Ne vidim da su se drugi izvjestitelji u Sijeni javili. Izvolite. Gospodin Demato, izvolite. Hvala ja mm, zastupam kolegicu Anin Olfi koja ne može biti danas s nama. 2015. godine Europska komisija je donijela paket kružnog gospodarstva, a isto tako kako bi poduprla poduzeća i e, građane. Bilo je riječi o naglasku i stavljanju naglaska gospodarstva u kružnom obliku više održivosti, više recikliranja, ponovne oporabe kako za korisnike i krajnje potrošače, tako i e, u prilog okolišu. Zbog toga je izuzetno važno govoriti u okviru kružnog gospodarstva i o samom gospodarstvu kao takvom. E, kohezijska politika je predvidjela 5 milijardi eura e, Stoga je jako važno da o svim pojedinim programima koji raspoložu ovim financijskim okvirima zaista pojedom raspravu kako bismo u konačnici vidjeli da do 2020. godine možemo realizirati i stvoriti sinergije između obzora 2020. i kohezijskim fondom 650 milijuna eura koji su dodijeljeni pojedinim projektima, isto tako i fondovi u pojedinim državama kada pogledamo isto tako i investicije u članicama, kada je o kružnom gospodarstvu holistički pristup e, kružnog gospodarstvo koje e, nije samo e, rukovanje otpadom, već i područje obnovljivih izvora, učinkovite energetske učinkovitosti, te isto tako i ponovno korištenje otpadnih voda i reciklaž otpadnih voda, te isto tako bioraznolikost i mnoga druga područja. Kad je o zakonodavnim predlozima komisije, svakako i ovdje moramo e, pružiti informaciju građanima kako bi i građani bili važni koliko je ova tematika važna za sadašnje i buduće generacije. Informacija isto tako i za lokalne i regionalne vlasti. Želim dati primjer. Kad je riječ o pitanju koje sam uputila e, opće uprave regiju, putem komisije. Postavio sam upravo to pitanje kako taj okvir i kako upravo mišljenje koje e, je upućeno od strane talijanske e, regije Apulije koje je stavilo na raspolaganje 17 milijuna eura kako bi prešlo na kružno gospodarstvo i postavljeno pitanje da li postoji mogućnost e, da se može dobiti sufinanciranje iz Europe za iste te regije, ali u području dakle oporabe otpada. Komisija je odgovorila da europska financijska sredstva za energiju i otpad e, namenjene su i okolišu i e, dakle e, smanjenju CO2, a isto tako i sve one djelatnosti koje ne zagađuju okoliša sada. Čitam dalje iz odgovora, nije riječ o tome da se trebaju obuh obuhvatiti sva poduzeća e, tim programima i niti obnavljaju koji svi oni koji se bave recikliranjem i svi oni koji se bave spalionicama otpada već je riječ o tvrtkama koji e, dakle oporabljuju e, nove proizvode Upravo iz ovakvog odgovora vidimo da sva ona poduzeća koje su e, aktivna na tom području ne mogu biti uključena u ovo financiranje. Stoga mi moramo spriječiti da se sredstva e, ne stave na raspolaganje krivim poduzetnicima. Riječ je o učinkovitom korištenju energiji i isto tako korištenju materijala, reciklaži, kako bi se ovi ciljevi u konačnici ostvarili i što trebamo u budućnosti učiniti. Uh, Najviše hvala. Dakle, ovo su bili stavovi izvjestitelja u sjeni. Izvjestitelja, gospodin Spiraki, htjeli ste se javiti za riječ, izvolite. Najveća hvala predsjednice. Najprije dopustite da čestitam izvjestitelju na njegovu radu koji se bavio temom koja povećava značaj e, lokalnih regionalnih vlasti. Naravno, svi se mi načinom slažemo da je jako važno pokazati različite prijedloge na terenu temeljem financijskih instrumenta post VFO i važno je razumjeti da brojne države članice nisu dobro upoznate ne samo s kružnom ekonomijom kao okvirom, već i pojmom kružnog gospodarstva. Najprije želim naglasiti neke probleme, odnosno teme koje bih željela vidjeti u izvješću o kružnoj ekonomiji. Kao što znamo, nemamo zadane ciljeve za kružnu ekonomiju u okviru kohezijske politike. Najprije urbano inicijativa urbanog inovativnog djelovanja sa proračunom od 700 milijuna eura. Već imamo osam projekata u europskim gradovima sa proračunom oko 32 milijuna eura. Postoje drugi projekti poput e, provedbe pravedne kvalitete i tako dalje. Mislim da bi se morali spomenuti ove inicijative s obzirom da to pruža jasne dokaze validnosti projekata kružne ekonomije. Zatim, e, Europska investicijska banka i njihov doprinos, dakle EIB je već napravio jednu platformu koja treba pomoći potencijalnim korisnicima i lokalnim regionalnim vlastima naravno da financiraju projekte kružne ekonomije. Ovi projekti naravno mogu se biti komplementirani e, kohezijskim fondovima. Vrijedi primijetiti da je tijekom zadnjih pet godina EIB pružila 2,4 milijarde eura u sufinanciranju kružne ekonomije. Dakle, želim reći da ne smijemo ignorirati ovakve inicijative u razdoblju nakon 2020. kvijeske politike. Dakle, moramo biti realni i ću odgovarajuće amandmane da i to bude uključeno izvješće. Također se slažem da strategija za plastiku predstavlja novi važan dio kružene ekonomije i pokazuje da smo na samom početku i potpuno se slažem s prijedlogom gospodina Jakovčića s njim u vezi. Hvala. Hvala vama, gospodin Howard. Izvolite, imate riječ. Hvala, predsjednice. Održivo gospodarstvo i kružna ekonomija su bez ikakve sumnje dijelom budućnosti, a budućnost je nešto zašto nam treba karta da je pronađemo. Mislim da je jedna od stvari kojih moramo biti svjesni ovdje to da se ovdje ne radi o ponovnoj uporabi, o recikliranju, već donekle o ponovnom prisvajanju stvari, ali i u analizi ovih projekata, da li se tu radi stvarno o kružnim i stvarno o održivim projektima. Vidio sam brojne prijedloge za projekte od otpada do energije, a tu se u biti u krajnosti radilo o projektima koji su negativni, protiv ponovnog korištenja stvari i uopće koji nisu se mogli upisati u kružnu ekonomiju. Dakle, moramo biti svjesni tih stvari e, kada izrađujemo kriterije i da ocjenimo na valjan način sve te projekte. naravno, stvarna poteškoća koja progoni tržište recikliranja i ponovnog korištenja nalazi se na četvrtoj stranici. Dakle, citiram, nažalost još uvijek postoji nedostatna potražnja za cirkularnim proizvodima jer su često skuplji od onih linearnih, a negativna eksternalnost ovih zadnjih se uopće ne uzima u obzir. I da, naravno, to je sukus svega. Dakle, bit toga jest kako podržati tržište, tranzicijsko koje je u tranziciji od, koje prelazi od linearnog do kružnog gospodarstva. Dakle, kako podržati potražnju za tim kružnim proizvodima? I moramo jasno shvatiti da javna nabava ovdje mora uključiti priznanje tih negativnih eksternih elemenata, a ja bih to na engleskom više volio opisati društvenim troškom linearne ekonomije. Dakle, kako staviti brojke na to i kako to primijeniti. Jer cijena kohezijske politike ovdje jest u tome da se zajamči da imamo industriju koja će moći razvijati se u područjima u kojima je potrebno da se razvije do razine ostalih gospodarstava, ostalih sektora u Europi i kako bi se stvorila potražnja za proizvodima kružne ekonomije. A to će funkcionirati samo ako postoji tržište za te proizvode kružne ekonomije i zato je od ključnog značaja identificirati te potrebe i to tržište i to možemo onda kasnije primjenjivati na čitav niz daljnjih politika u EU. Hvala. Hvala gospodine Van izvolite, javili ste se za riječ. Hvala. Hvala predsjednice. Želim se nadovezati na neke stvari koje su rečene. Da, točno je da smo spomenuli ovdje kohezijsku politiku, brojni su to spomenuli, ali ako ne sagledamo tržište i ono što tržište može tražiti, potraživati, znate, ljudi kažu da Europska unija plaća za nove sustave ambalaže i tako dalje, dakle i da se to onda gura na tržište. I sad vidite, dakle, da su to projekti koji su prošli sve učilišta, i srednji poduzeća i da su sada na tržištu. Ali potrebno unaprijediti sve to kako bi stvar funkcionirala. I odjednom plastična ambalaža postaje skuplja. Što se dakle događa? Određena poduzeća kažu, pa ne, <laughs> ovo će biti preskupo, nećemo se time baviti. I onda je Europa suočena s ogromnim problemima. Znate, mi funkcioniramo sjajne zakonodavne akte, ali kada ih treba provesti, to jednostavno ne funkcionira. Dakle, Europska unija ne funkcionira na, valjano na tom, u tom aspektu. U novom razdoblju, dakle, prelaska na kružno gospodarstvo, Stvari su jasne, dakle, ako ćemo užurbano raditi stvari, ne, trebamo najprije odraditi zadaću i vidjeti šta i kako treba funkcionirati. Što se tiče bio materijala, ne možemo bilo što koristiti. Evo, igrate se s nečim, na primjer, na moru, to završi u, na plaži, to završi u moru i onda negdje će završiti u tom plastičnom oceanu na drugom kraju svijeta. Ljudi hoće znati koji su standardi, koje su mjere ovdje, da li ne postoje nikakve norme da možete imati neku biljku sa e, e, koju ćete posaditi e, sa e, u, u posudici koju možete staviti u zemlju i ona će biti razgrađena dakle kad se to zasadi. A zašto to ne radimo? Zato što to košta 2 centa više i to onda ne uzimamo u obzir. Znate, ne možemo misliti da će tržište sve samo odraditi jer stvari jednostavno stvari su preskupe. Možemo proizvoditi mi koliko hoćemo zakonodavstvo, znate, možemo mi se mi izlagati za ex ante uvjetovanost, ali nemojmo stvar činiti nemogućima. Dakle, bilo bi dobro da upozorimo komisiju i kažemo da, su, da će gradovi i regije to napraviti sa zadvojstvom, ali trebamo dobro razmisliti o tome svemu i mi ćemo uložiti neke amandmane, jer ovo je važno izvješće, ali mislim da moramo usporiti i malo lakše ići. Hvala gospodin Rope, izvolite imate riječ. Hvala predsjednice. Mislim da je ovo jako važno izvješće i sama poruka Izvješće je doista važno. Moramo zastati i dobro razmisliti jer pitanje je da li trebamo se držati jučerašnjeg recepta ili malo razmisliti o tome kako ćemo postupati. Ja ne mislim da trebamo samo pričati o ponovnom korištenju otpada. To se samo po sebi podrazumijeva. Dakle, možemo više puta koristiti stvari. Naravno da ih ne treba baciti i odbaciti. To bi trebala biti obveza. o tome treba već razmišljati u fazi dizajna i proizvodnja. Proizvođači bi trebali već sami dok dizajniraju proizvode osmisliti buduće potencijalne uporabe tih proizvoda. Zatim, obnovljivi izvori. Na tome se puno radilo, ali se još razmišlja da li treba proširiti uporabu solarne energije, energije sunca ili treba još malo ostati pri nuklearnoj energiji kako bismo manje ulagali u e, sunčevu energiju i vjetroenergiju. Dakle, to je, evo, kao da se igramo malo da vidimo što će se dogoditi. Evo ponovno korištenje jako važna stvar. Dakle, deset godina svog života radio sam u jednom poduzeću gdje smo trgovali pumpama dizel mašina koje su optimizirane za ponovno korištenje. Dakle, do 80% tih proizvoda se moglo ponovno koristiti. I tehnologija koja omogućava da se ponovno koriste akumulatori se koristila. No, to su stvari koje treba urediti na valjan način. Nadam se da će ovo izvješće dati svoj jasan doprinos u tom smjeru. Dakle, poduzeća danas što šta rade, bilo se radi o automobilskoj industriji ili drugoj, no što duže određeni strojevi vozila koriste, e, funkcioniraju, to je gore za proizvođače, jer oni žele što više prodavati. Evo imamo dobar primjer sa Volvo automobilima. Ti automobili su više dugo funkcionirali i ta autoindustrija nije bila dovoljno profitabilna. Dakle, treba poticati poduzeća da same razmisle o ponovnom korištenju njihovih proizvoda. A ne samo da se navodi ljude da odbace proizvod čim jedan dio tog proizvoda više ne funkcionira. Dakle, ovo je jako široko polje gospodarski pristup općenito govoreći i mislim da se moramo doista dobro prilagoditi ovome svemu jer u suprotnom ćemo morati i namještaj mijenjati svake godine moramo imati neke razumne standarde Možda bismo trebali posegnuti i za poreznom politikom. Kako bismo prestali stalno novo i novo kupovati. Hvala predsjedniče. Nisam se htjela javljati za riječ jer već imamo izvjestiteljicu u sjeni, no ipak bavila sam se ovim 30 godina i radila sam u skupini na visokoj razini koja je radila na pripremi stavova Europske unije tijekom prethodnog saziva pri odboru regija. I htjela sam iznijeti određene observacije. koje su od ključnog značaja kada se govori o kružnoj ekonomiji. Naime, kada govorimo o kružnoj ekonomiji, govorimo o nekim tendencijama koje nikada nećemo moći ostvariti, jer tu je atropija i energije i tvari i uz svaki krug recikliranja te tvari koje recikliramo ne mogu očuvati sva svojstva koja će zajamčiti tu, da tako kažem, apsolutnu cirkularnost. I slažem s kolegama kada kažu da, post, da mehanizmi koji omogućavaju da se ubrzaju ti postupci su mehanizmi koji potječu taj vid gospodarstva, norme su korisne, ali su nam najviše potrebni instrumenti koji će potaknuti i omogućiti proizvode, izradu proizvoda i prvenstveno ambalaže koja je koju se može ponovno koristiti, koja će biti gospodarski rentabilna. Tako da moramo imati jednu zelenu projekciju u tom osmišljavanju, dizajniranju proizvoda. Zeleni pristup nam je potrebno tome svemu, ali tome nije tako jer postoje neke pozitivne i neke negativne stvari. Naime, u automobilskoj industriji sve veći broj automobila i koriste se sve složeniji materijali. To vrijedi za brojne proizvode, naime određeni njihovi dijelovi ne mogu biti popravljeni. Evo, ovdje smo već rekli da postoje određeni proizvodi s jako rijetkim osnovnim sirovinama i teško je, sve teže razdvojiti komponente. Dakle, nije istina baš da idemo u jako jasnom smjeru. Dakle, osim ako ne budemo imali obvezujuće mjere, onda ćemo morati imati mehanizme koji će poticati razvoj ambalaže prvenstveno, jer smo vidjeli da proizvođači osnovnih sirovina i sekundarnih rijetko koriste reciklirane proizvode. U biti kinezi su znači tu jer imaju vlastite sekundarne sirovine i u biti oni više ne mogu apsorbirati naše proizvode. I mi tu već se oslanjamo na reciklirane proizvode koje smo i sami, sami nismo u stanju reciklirati u Europi. Dakle, potrebno je potaknuti da se stvori, da se rodi taj sektor gospodarstva koji samostalno to neće moći napraviti. Dakle, ja nisam doista jako optimistična jer imamo i neke pozitivne i negativne signale, ali ja bih puno više radila na izradi instrumenta koji mogu poticati i ohrabrivati, a ne na nekim normama koje nitko ili skoro nitko ne bi poštovao. Dakle, to nisam jako uvjeren da idemo u pravom smjeru, to sam već, već rekla, jer većina postojećih proizvoda jako su složenog sastava. Dakle, njihovo demontiranje i prikupljanje korisnih e, dijelova jako je složeno. Dakle, puno jednostavnije rastaviti pod navodnim znacima mehanički automobil nego E, auto koji sadrži brojne e, elektroničke dijelove, jer to nisu dijelovi koji se popravlja, već ih se mijenja. Dakle, kada se treba promijeniti nešto, onda se zamijeni cijeli taj dio, a ne samo mala komponenta istog. Dakle, naravno, može se zapraniti što god hoćemo, ali ako ne budemo uspostavili neki sustav poticaja, onda ćemo imati jako malo željenih rezultata. I htio bih zamoliti našeg izvjestitelja da podsjeti na taj aspekt i da doista puno e, truda uloži e, na te mehanizme koji olakšavaju život po, po, korisnika. Hvala. Najljepša sada ću predati riječ gospođi Miladinovoj koja predstavlja Europsku komisiju. Hvala. Evo, na samom početku želim i ja čestitati izvjestitelju na ovom sveobuhvatnom izvješću. Mislim da je ovo doista jako dobro izvješće koje vrlo dobro opisuje važnost e, kružne ekonomije za regije. I kao što smo mogli vidjeti, ovo je prouzrokovalo dosta rasprava, ali to je također pozitivno. Naravno, kohezijska politika već značajno doprinosi kružnoj ekonomiji i to je točno i rečeno u izvješću da se kružna ekonomija ne spominje u uredbama, ali pojam kružne ekonomije se pojavljuje ipak tu kada govorimo o energetskoj učinkovitosti, o učinkovitosti resursa i tako dalje. Dakle, govori se o e, ne samo pojmu kružne kružnog gospodarstva, već i o provedbi e, načela kružnog gospodarstva u našim operativnim projektima i programima, naročito što se tiče e, otpada i što se tiče e, uvjeta ex ante. O tome također govorimo u našem zakonodavstvu i mislimo da je to visoko među prioritetima recikliranja otpada. Imamo i takozvane pametne specijalizacije i e, to je nešto za što su nadležne e, regije. Od regija se traži da to uvrste među svoje prioritete. Mislim da vrlo važan aspekt kojeg ne trebamo zanemariti su inovacije u regijama, ali isto tako i e, regionalna suradnja i mi sada na tome radimo E, sa regijama temeljeći se na e, lančanim vrijednostima pametne specijalizacije koje ne mogu biti zastupljene samo u jednoj regiji jer tu onda nećemo postići tu konkurentnu prednost ukoliko ta regija ne surađuje s drugim regijama i zato radimo na povezivanju tih različitih regija prema istim prioritetima e, pametne specijalizacije i to je e, važna tema za teritorijalnu e, suradnju i međuregionalnu suradnju. E, kružna ekonomija se ne tiče samo otpada i inovacija, već isto tako i energetike, malih i srednjih poduzeća, obnovljivih izvora energije i to također imamo uvršteno u naše programe. Također dosta se govori o davanju moći lokalnoj i regionalnoj razini za aspekte kružne ekonomije. Stoga mi je drago vidjeti što se ovdje govori o urbanim inovativnim akcijama u ovom izvješću, jer i mi imamo vrlo dobre projekte o inovacijama, a kružna ekonomija je jedna od tema tih projekata. I moram pohvaliti i rad na urbanoj agendi za Europsku uniju jer se u okviru toga osnivaju partnerstva, a jedno od partnerstava se temelji na kružnoj ekonomiji i e, tu se treba dakle razviti trogodišnji akcijski plan, vidjeti na koji način riješiti probleme koji su vezani uz kružnu ekonomiju, kako to uvrstiti sa e, tranzicijom na energetskom tržištu, uključujući i inovativne akcije koje smo spomenuli danas. Dakle, postoji dosta prednosti E, i mislim da smo dosta napredovali na ovom području. Naravno, to nije kraj, još dosta toga je pred nama. Ono što mi je žao vidjeti ovdje je to da se dosta naglašava činjenica da nije moguće u potpunosti uzeti u obzir doprinos e, kružne ekonomije. To je spomenuto u točki broj 2 izvješća na stranici 9. Mislim da ovdje se zapravo više radi o računanju tih e, područja intervencije. Moram napomenuti da je jako teško izračunati E, sve te postojeće kategorije područja intervencije. Mislim da ne možemo to na savršen način obračunati, ali ono što je važno je vidjeti e, koji je učinak na terenu svih tih e, intervencija. Naravno, ova kritika je ispravna, ali ne vjerujem da ju trebamo naglasiti na ovaj način, jer mislim da je važnije vidjeti što se dešava na terenu nego način na koji se e, računaju ta područja intervencije. A nakon 2050. godine e, znate da postoje naši prijedlozi za poboljšanje. Ovdje je naglašeno da je kružna ekonomija nova paradigma, ali to je zapravo prijelazni E, period e, koji mora proći kako bi naše gospodarstvo prešlo na kružnu ekonomiju. Mislim da tu moramo imati mješovite politike, mješovite instrumente, a e, također javna intervencija po pitanju financiranja je također jako važna, na primjer kroz kohezijsku politiku. I zaključno želim reći da već sad imamo značajan doprinos kružnog gospodarstva. Dosta smo napredovali na ovom području i to i dalje predstavlja veliki izazov za nas, ali je to također i važna tranzicija za razdoblje nakon 2020. godine. Hvala. Hvala vama. Gospodine Škrlec, želite li preuzeti riječ sada nakon ove rasprave? Ako da, izvolite. E, zahvaljujem gospođo predsjednice. Vrlo kratko, e, zahvaljujem svima na e, korisnim sugestijama. Je, da, problem je trenutačno što u statistici, službenoj statistici Europske unije ne postoji jedan zajednički nazivnik pod time što je cirkularna ekonomija jer je to zapravo javna politika koja je kreirana u ovom razdoblju i teško je zapravo i puno truda treba uložiti da bi se filtriralo, filtrirale informacije oko toga gdje su zapravo usmjerene investicije, a da to nije samo isključivo vezano uz e, gospodarenje otpadom ili neke druge mjere e, koje se mogu susjeti u skupu onoga što bi moglo pokrivati e, područje cirkularne ekonomije. Važno je naravno i način financiranja zapravo kako kroz razne poticaje, da li to bilo kroz e, nekakvu poreznu reformu ili na drugačiji način zapravo stimulirati promjenu tržišta u smislu da korisnici, odnosno potrošači se orijentiraju sve više na e, proizvode koji u sebi sadrže e, sekundarne sirovine koje su nastale upravo kao rezultat e, e, ja bih rekao dobrog, e, dobrog, dobrih planova gospodarenja otpadom, ali isto tako bi se osvrnula na, ono što su neke kolege istaknuli da je jako važno implementirati politiku u onom dijelu koje se odnosi na promjenu paradigme izrade proizvoda da oni budu dugotrajniji u svojoj namjeni da budu lakše popravljivi, da budu njihovi dijelovi lakše zamjenjivi i na kraju životnog vijeka, ako se ne može za nešto drugo upotrijebiti, da upravo e, lakim razdvajanjem njihovih sastavnih komponenti omogućimo veće stope recikliranja. E, također, e, još na kraju, dakle, uz naravno u energiju, energetsku učinkovitost koje su važni dio E, cijelog tog paketa cirkularne ekonomije. Ja bih još i napomenuo znači, i ovaj dio oko e, bioekonomije gdje e, i osvrt naravno na plastiku koju danas koristimo u značajnom obimu, da je potrebno tu napraviti jednu, jedan iskorak da zamijenimo znači ono što danas imamo kao temelj fosilnog goriva sa onim što je zapravo bazirano na bioekonomiji i da time zapravo pokrenemo razvitak našeg gospodarstva i naravno usmjeravanje novca kojeg imamo u istraživačke svrhe upravo u razvijanje novih materijala koji će e, imati iste karakteristike ili bolje nego što imaju ovi koji su temeljeni na fosilnim gorivima. Hvala lijepa i veselim se vašim amandmanima i suradnji. Thank you Hvala najljepša. Evo, sada ćemo zaključiti ovu raspravu i predlažem rok za amandmane u sredu 11. travnja u podne. Ovim smo zaključili raspravu o ovom izvješću, a sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. To je razmjena mišljenja o e, izvješću na vlastitu inicijativu, a to je e, rad na gospodarskom poticanje rasta i kohezije u graničnim regijama Europske unije. Regions generally perform less well economically than other regions. The Ovdje se zapravo izvješće temelji na deset područja na kojima Europska unija i države članice mogu smanjiti složenost e, između regija i samim tim olakšati pružanje usluga. Ovdje, e, dakle, u 12. mjesecu smo odlučili da će biti napisano ovo izvješće. To je u ožujku odobreno od strane e, konferencije predsjednika odbora, a nakon toga i na sastanku konferencije e, predsjednika. I imamo su izvjestitelje u odborima Kult i e, Empol. Naš izvjestitelj će nam danas reći koje su početna stajališta, a konačno mišljenje ćemo e, čuti tek u svibnju. Hvala najljepša. Hvala. Još jednom što ste mi dali riječ. Što se tiče graničnih područja Europske unije, to je e, naravno važan sastanak ne samo za ovaj odbor, važna tema ne samo za ovaj odbor, već i za druge odbore. Ovdje sada samo želim naglasiti da i u komunikaciji komisije i u našem radu kojeg trenutno obavljamo želimo potvrditi važnost ove teme i važnost graničnih regija. E, jer su ovo područja koja imaju specifične izazove i upravo iz tog razloga im je potrebno pružiti posebnu potporu iz Europske unije. Naravno, ne postoji rješenje koje će biti jednako za sve ove regije, ne postoji dakle jedinstveno rješenje za sve. Neke granične regije se nalaze u dobroj poziciji, a druge koje imaju određene periferne regije e, se suočavaju sa ozbiljnim problemima, bez obzira na to radili se o gospodarskim problemima ili problemima koji se tiču migracija. Stoga moramo imati na umu da granična područja predstavljaju 40% našeg teritorija i da tu imamo 150 e, e, milijuna ljudi i to predstavlja 30% BDP-a Europske unije. U komunikaciji Europske komisije smo pronašli vrlo zanimljiva zaključke. Na primjer, ako želimo riješiti sve probleme i prepreke koje su povezane uz E, granice, onda bi te regije bile bogatije za 8%. Ovo je možda samo teoretski argument, ali ako uklonimo sadašnje prepreke, sigurno je da ćemo uspjeti potaći gospodarstvo za barem 2%. Od 1900 1990. godine Europska unija pruža kroz Interreg potporu pograničnim e, regijama. U sadašnjem financijskom programu e, izdvojeno je 6 milijardi eura za ove programe. A to su programi koji su jako važni jer na opipljiv način pomažu razvoju regija. U komunikaciji komisije naglašavaju se posebna područja na kojima trebamo pomoći regijama. Najprije trebamo poticati razmjenu iskustava među regijama. Trebamo omogućiti regijama da e, rade na prekograničnom zapošljavanju, prekograničnom pružanju usluga, prekograničnom pružanju e, pomoći kroz zdravstvene e, ustanove i olakšanje prekograničnog poslovanja, a naravno istovremeno suočavajući se s problemima kao što su migracije. U e, komunikaciji komisije se predlažu moguća rješenja za ove probleme kao što je, na primjer, jedinstvena internetska platforma, zatim mapiranje međugranične e, suradnje na području zdravstva i na drugim područjima kroz pilot projekte. To su sve e, akcije koje su nam potrebne, ali ne možemo e, ne imati dojam da usprko svi tim projektima važne pogranične regije se suočavaju sa ogromnim problemima i te regije se e, razvijaju mnogo sporije u odnosu na druge. Zato Smatramo da do sad nije pronađeno zadovoljavajuće rješenje za sve te probleme. Mi ipak pozdravljamo predlog komisije i znam da su ovdje predstavnici Europske komisije, pa bih htio ih zamoliti da nam detaljnije objasne neke aspekte vaše komunikacije. U njoj predlažete e, dodatne planove za akciju kako biste smanjili bilo kakve poteškoće za ostvarenje prekogranične e, suradnje među regijama. Pa me zanima na koji način to želite ostvariti. Komisija također je rekla da će objaviti i e, natječaj za prijavljivanje ponuda oni koji žele sudjelovati u rješavanju barem e, jednog problema a e, to je pitanje zapošljavanja u tim prekograničnim regijama komisija je isto tako naglasila potporu za širenje e, željezničke infrastrukture u ovim područjima. Komisija se temelji na određenoj studiji, pa bismo htjeli znati gdje možemo pronaći tu studiju. I također komisija spominje potporu kroz e, regionalne e, skupine, pa me zanima možemo li čuti nešto više o tome. Dakle, zaključno nekoliko komentara. Mi smo uspjeli dosta toga postići. Mi smo uspjeli pomoći regijama. Uložili smo dosta financijskih sredstava u regije. I mislim da imamo jako puno dobrih praksi u različitim regijama u Europskoj uniji. su tome, mnoge regije u Europskoj Uniji se nazivaju e, perifernim regijama, a te regije su dosta napredovale. Bogatije regije su napredovale čak još i više od toga. Dakle, zaključno možemo reći da se tu ne radi samo o pitanju financijskih sredstava, već i o pitanju toga hoće li parlament i općenito Europska unija posvetiti dovoljno pozornosti ovim pograničnim regijama. Zato smatramo da nam je potrebno veće zalaganje na tom području od strane država članica, a to je informacija koja nedostaje u ovoj komunikaciji. A to je jedan od ključnih aspekata koji će odrediti na koji način ćemo se mi postaviti prema tom problemu. Na koji način ćemo gledati na prekogranične projekte ili zakone koji se usvajaju u Briselu. Jer vrlo često države članice na to gledaju kao na prijetnju e, za suverenitet. To nije napisano naravno u komunikaciji, ali mislim da je to stvarni opipljiv problem s kojim ćemo se morati pozabaviti u određenom trenutku u našim raspravama. Također, ako stvorimo dobre uvjete za e, lokalne i regionalne vlasti kao i samoupravu, onda će oni moći se e, ispravno boriti sa preprekama na koje nailaze u regijama. Ali ključna riječ ovdje je povjerenje. Hvala. Hvala. Gospođa Mokova će uzeti riječ u ime izvjestitelja u Sijeni. Izvolite. Hvala što ste mi dali riječ. Evo ja sam pročitala ono što, ja ću pročitati ono što sam dobila od e, izvjestitelja u Sjeni. Ovo Izvješće je pravovremeno nakon što je usvojena komunikacija. Kao što znamo, pogranične regije predstavljaju 40% teritorije Europske unije. 30% BDP p-a se ostvaruje upravo u ovim regijama i imamo otprilike 2 milijuna osoba koje koji predstavljaju 6% zaposlenih u Europskoj uniji koji e, rade u nekim drugim regijama u odnosu na one regije u kojima stanuju. A mnoge pogranične regije se nalaze u nepovoljnom e, položaju jer e, usluge kao što su bolničke usluge ili škole E, su e, mnogo manje zastupljene u ovim pograničnim regijama. Građani koji žive u tim područjima bi trebali uživati u svim mogućnostima koje se nude u Europskoj uniji. Slažem se da se svi ovi problemi ne mogu riješiti samo kroz financiranje Europske unije, ali dosta toga je već postignuto kroz europske fondove i program Interreg. Zato se ovi programi trebaju nastaviti i ojačati. Dodatno, mislim da je potrebna bolja sinkronizacija među državama članicama kako bi se uklonile zakonodavne i administrativne prepreke koje ugrožavaju bolju suradnju. U svakom slučaju pozdravljam e, to što se parlament bavi ovom temom i veselim se našoj budućoj suradnji. Dakle, to je bilo u ime mog kolege, a nakon toga bih htjela reći nešto i u svoje ime. Čini mi se da nam ovdje nema e, nikoga u ime ECR-a. Ja ću se izjasniti u ime izvjestitelja u Sjeni za klub ALDE na Bugarskom. Poštovane kolege, kao izvjestiteljica u Sjeni Čestitat ću vam samo na javnom savjetovanju koje je provedeno putem interneta o e, poboljšanju situacije za pogranične regije. Mislim da je važno navesti sve prepreke s kojima se ove regije e, suočavaju. Prekogranična e, regionalna suradnja je važna za razmjenu informacija i razmjenu znanja i vještina i to će nam omogućiti da se izborimo sa izazovima kao što su e, okolišni problemi, zaposlenje ili zdravstvo. Ali e, ponekad ova suradnja je otežana i upravo iz tog razloga izvjestitelj u sjeni kluba ALDE smatra da ovo izvješće koje govori o inicijativima iz 2016. godine je pravovremeno i da se osvrće na ono što je rečeno u komunikaciji Europske komisije. Drago mi je što e, je odabran ovaj zakonodavni akt za rješavanje ovih problema koji će omogućiti državama članicama da utvrde uvjete te suradnje po vlastitim potrebama. Također želim napomenuti da postoji prijedlog da se u Europskoj komisiji osnuje nova jedinica za prekograničnu regionalnu suradnju i da se osnuje internetska platforma koja će olakšati suradnju po pitanju e, zakonodavnih i administrativnih aspekata. Elektroničko upravljanje će sigurno olakšati e, rješavanje administrativnih prepreka u među e, u ovim pograničnim područjima. Mislimo da se ta administrativna suradnja doista mora poboljšati i ne smijemo zaboraviti Interreg. Interreg je program koji ima ključnu ulogu i u tom smislu potrebno je uložiti dodatne napore kako bismo pronašli ravnotežu između različitih e, vrsta politika kojima se želi pomoći e, među regionalnom razvoju i e, dobro korištenje različitih financijskih sredstava, bez obzira na to da li se radi o europskim sredstvima ili regionalnim sredstvima. E, ne smijemo zaboraviti i e, skupine za regionalni razvoj koje su odigrale vrlo važnu ulogu do sad i koje e, će tu ulogu i dalje igrati, a isto tako imamo i strategije, makro regionalne strategije koje će omogućiti regijama da se suoče sa već postojećim problemima i to može biti od velike koristi za e, prekograničnu suradnju. Mnogo regija se suočava sa problemom migracije, zato moramo ojačati našu razmenu najboljih e, praksi. Hvala. A sada nastavljamo sa drugim izvjestiteljima u sjeni. Čini mi se da gospodin Anderson nije tu, onda će vjerojatno netko uzeti riječ u ime te osobe? Ne, gospođa Demato, izvolite. Hvala gospođo predsjednice. Ja sam sa velikim zanimanjem slušala i gledala u e, mišljenje komisije vezano uz rast u graničnim pograničnim područjima i zaista cijenim ono što je navedeno, što ćemo e, vidjeti, dakle, i ovu javnu raspravu Također smo vidjeli da su obrađena različita pitanja koja se tiču upravo tematike stanovnika u graničnim područjima. Sva pitanja koja su postavljena, koja ipak se ne tiču samo graničnih regija, osjetljiva su kad je riječ o graničnim regijama koje se isto tako mogu podvrstati pod neke primjere. Primjerice, zdravstveni sustav, priznavanje kvalifikacija koji se moraju prilagoditi na europskoj razini. Još čekamo izvješće kolege, ali suradnja i mehanizmi suradnje u graničnim regijama svakako se moraju pojačati. Bez obzira na to da li je riječ o e, pojedinim lokalnim i regionalnim e, dakle, upravama ili nečim drugom. Multilevel governance je tu pojam područje poznavanja svih lokalnih cjeline i regionalnih nadležnih tijela. Mogu se suglasiti s komisijom kada ističe da ovi programi suradnje u prošlosti jesu doveli da je došlo do srastanja europskog gospodarstva i da je došlo do pozitivnih trendova kad je reč u razmjeni pojedinih regija. Prije svega, mala i srednja poduzeća su imala velike investicije i upravo je došlo do diversifikacije, a to vrijedi čak i transgranično. Također i korištenje tla kao takvog i okoliša. No, ako želimo imati jedan europski projekt, eh, tada bismo zaista trebali učiniti sljedeće. Migracija, podijeljena odgovornost između članica. Željela bih isto tako da svakako i eh, tematika da spomene. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. Ja eh, sam zaista zadovoljan sa ovim izvješćem i ovu problematiku zaista možemo sagledati u širokom segmentu. Velik broj država članica imaju politike koje u cijelosti obuhvaćaju sve segmente, kako na državnoj razini, tako i regionalni e, područjima. Ali neke države poput moje koje nemaju e, zasebne regionalne planove ili čak i nemaju regionalni ustroj. Stoga vidimo da smo različiti u pojedinim e, državama, što znači da i mehanizam ne može prikazati ovu raznolikost. Kada je riječ o procesu planiranja, tada se onda obuhvaća cijela država, a kada trebaju e, dakle ustrojiti svoju regionalnu politiku, tada se mora uzeti u obzir kako su skrojene regije. Što se tiče graničnih pograničnih e, područja, ja živim nedaleko od Belarusa, oko 30 km je moje mjesto udaljeno od same granice, a Belarus nije baš poznat po demokratskom razvoju. U tom slučaju imamo još i dodatne poteškoće. Primjerice, da svi oni koji ovise o svojim susjedima, a mi ne biramo svoje susjede upravo u tim regijama u koje i graniče sa manje demokratskim državama, i koje imaju niži životni standard, zaista su daleko veće poteškoće nego oni koji nisu okruženi i u blizini takvih susjeda. Loše izgrađena infrastruktura, e, socijalni ustroj, e, te isto tako i potencijalni bijeg stanovništva iz tih područja. Dakle, kad govorimo o regionalnoj politici, trebamo svakako e, razmišljati o tome da li ljudi žele tamo živjeti potrebno je procijeniti e, upravo kroz ovu regionalnu dimenziju i eliminirati sve one razlike do kojih eventualno dolazi. S obzirom da imamo i poteškoće koje nisu karakteristike države kao takve, negoli susjeda. Belarus e, iz, e, upravo gradi nuklearnu centralu i naravno da će to imati utjecaja na vrlo velik broj lokalnih e, segmenata, pa tako i stanovništva. Upravo ovo nuklearno postrojenje smatramo da je nesigurno kao tako i izazvat će ogromne probleme kako je kod nas, tako i Latviji i drugdje, svakako bi trebalo imati neke tampon zone i neka pravila kako se trebaju ponašati države i susjedstva, kako treba voditi pregovore s njima i kakvi su postupci u slučaju izgradnje nuklearne centrale. To su e, inače problemi koje nećemo moći uzeti u cijelosti u obzir. Gospodin Aremon? Hvala, gospođo predsjednice. Ja živim u dakle, graničnom području Francuske, e, Njemačka, Nizozemska, Luksemburg i e, svatko ko želi na neki način vidjeti kako to funkcionira, mora doći na praksu k meni ured i vidjeti kako stvari ne funkcionira, odnosno kako stvari možemo ipak u konačnici poboljšati. To su problemi od priznavanja diplome, zahtjeva za mirovinama, e, zdravstveno osiguranje, prihvaćanje invalidskih mirovina i čitav popis poteškoća koje bih još mogao nastaviti, kada države jesu susjedi jedni drugima i kada nije regulirano e, međusobno priznavanje, nepriznavanje. A što se tiče komunikacije komisije, drago mi je što smo dobili jedan takav dokument i naravno da komisija sada je ukazala na važnost, nije otkrila, ali je ukazala i izradila izvješće te i mi možemo izraditi izvješće i pokazati e, kroz ovo vrijeme kako možemo doći do kvalitetnih odgovora postoji velik broj problema upravo zbog toga što ne znamo koje je pravo primjenjivo, da li je to jedno ili drugo pravo koje valja primijeniti. Međutim, niti jedna od e, uključenih država ne smatra se odgovornim za konkretni problem i to moramo uzeti u obzir kada želimo inovativna rješenja. Ako postoji dakle, problematika transgraničnosti u nekom segmentu, tada moramo uključiti obje države i moraju obje države e, prihvatiti jedinstveno rješenje koje će biti primijenjeno i na drugom teritoriju druge države, susjedne države. Još nešto. Novac koji Evropska unija investira u programe Interega Svaki cent mora biti dobro iskorišten, upravo iz razloga što su ti programi poluge koji mogu riješiti u konačnici probleme, ali možemo i definirati same probleme i to je već jedan korak napred, iako prepoznamo takve probleme, tako ih možemo vidjeti u čitavoj Europskoj uniji. Molba koju bih želio uputiti komisiji, molim vas da investirate više novaca u ove prekogranične programe kad je riječ i o raspravi, o proračunu. E, molim da se ovi proračuni ne, e, ne promjene i sve i svi oni koji sudjeluju u programima vidjet će da nije ništa novo, da ove da ove procedure nisu ništa nove, to je sve što možemo potpisati. Međutim, ako 5 do 6 puta doživljavate korekcije i provjere, onda više niste raspoloženi da uopće sudjelujete u tim programima. Thank you very much, Mr. Omarži. Hvala. Gospodin Omarži, izvolite. Hvala gospođo predsjedavajući. Evo samo e, dva komentara. Gospođa Anderson e, je trebala govoriti u ime E, kluba i znam da je htjela govoriti o Irskoj i posljedicama Brexita. A ako govorimo o tom pitanju, onda ne možemo ne imati e, na umu i posljedice Brexita. Ja sam se ovog tjedna susreo sa e, potpredsjednicom regije Bretanje koja je bila u Briselu i jasno je da danas postoji dosta projekata za suradnju između francuskih E, regija i britanskih regija i e, mi se brinemo za budućnost e, ovih projekata. Zato pozivam našeg izvjestitelja da i to pitanje pobliže razmotri, iako znamo da su pregovori u tijeku, te da ne trebamo ni na koji način komplicirati zadatak povjerenika Barnijeja. Drugi komentar se tiče najudaljenijih regija, ultraperifernih regija koje se nalaze u vrlo specifičnoj situaciji. Radi se o otocima, naše granice nisu kopnene e, i dakle radi se o dosta atipičnoj situaciji. ja ću e, dostaviti amandmane upravo za ove ultraperiferne regije. Hvala. Van Gospodin Van izvolite, imate riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Ja sam želio shvatiti da nakon 25 godina prekogranične suradnje, zašto nismo već svjetski prvak u svem onome što E, primjenjujemo, možda ne toliko za istočnu Europu, ali i za ostale dijelove. Zašto postoje tolike prepreke? Zašto e, imamo tako neučinkovite instrumente? O čemu govorimo? E, o setu instrumentarija, da li su oni dovoljni da se pozabavimo sa svim problemima s kojima se suočavamo u prethodnom proračunskom razdoblju i ovom razdoblju imali smo Europsku skupinu za suradnju. Nisu li članice, pogotovo one iz graničnih regija ili stotinu, stotinu pet kilometara granične regije, u mogućnosti da se surađuje kada je riječ o zajedničkom tržištu rada, dakle, e, surađivati na gospodarsko skaliranje članice e, se moraju suglasiti oko toga potpisati i to e, odmah provoditi u djelo. Neće to pokriti sve e, dijelove, ali postoji mogućnost funkcionalne suradnje potpuno jasno koje se odluke mogu donositi, o čemu se mogu donositi, da li je to prijevoz, da li je to radna snaga ili je neki drugi dio e, samog, e, dakle, uslužne djelatnosti i rada. Što se tiče komisije i njihove ideje o 2% e, kako bi se poboljšala situacija. Ako ćemo međutim nastaviti istim putem kojim smo kročili 25 godina, to će biti dobra reklama, ali ni manje ni više od toga. Kada pogledamo upravo situaciju koja se dogodila nakon Brexita, upravo prošli tjedan bili smo u Sjevernoj Iskoj i mogli smo vidjeti da upravo sav taj instrumentari koji nam stoje na raspolaganju koristi se upravo putem programa Interreg. A to je pak značilo da i same granica nedodirljiva. A što je sada opasnost? E, da sada vratimo se nekoliko koraka nazad i da ponovno uvedemo granicu u Irskoj. Naravno, to neće biti lako i ne znam kako će se pregovori voditi. Međutim, moguće je da oni instrumenti koje imamo, EGTS i neki drugi gdje bismo mogli eventualno zadržati određenu nadležnost i pogledati što se događa u tim regijama. Možda je upravo to instrument s kojim bismo mogli ići dalje. Stoga je moje pitanje komisije, lijepo je da smo dobili ovaj dokument, lijepo je da radite na svemu tome, ali gdje vidite da je ključni segment kretanja, u kojem smjeru, ili moramo čekati sljedeću procjenu da opet zaključimo da nismo puno toga napravili. Hvala lijepa. Hvala, želim biti kratka. Što se tiče potpore održivog razvoja u graničnim regijama, to je potpuno točno i suglasna sam s time. Međutim, prije rasprave sam mislila da u okviru članica postoji već e, takva suradnja koja se odvija putem bespet bez poteškoća. Međutim, moramo zaključiti da to ipak nije tako. Još gore čini se kad je riječ o suradnji graničnih regija sa trećim državama u Slovačkoj. Imamo malu granicu koja se proteže uz Ukrajinu i moram kazati da je tu suradnja doista problematična. Željela bih e, isto tako da se razasni problem. Ipak je Ukrajina naš partner. Želja nam je da Ukrajina posta članicom Europske unije. Dosta sredstava ide u Ukrajinu. Prije dva, tri tjedna čuli smo da Europska komisija želi financirati još dodatnih pet eh, prelaza. To je ipak to je ipak obustavljeno. Riječ je bilo o Poljskoj i Mađarskoj. Ukrajina je ipak kasnije dobila tu potporu. Moram kazati da situacija kad je riječ o ukrajinskim problemima zaista se reflektiraju i na Slovačku upravo sada neposredno prije uskrsa kada želimo preći granicu izuzetno je teško preći granicu i kad pogledamo drugu stranu vidimo koliko je situacija katastrofalna ovo područje uz granicu sama ne znam što će sa sobom nadaju se potpori Europske unije, Europske komisije, baš zato što je Europska komisija ima mogućnosti da pomogne i da prisili Ukrajinu da počne savladavati sve probleme s kojima je suočena. Nadam se da ćemo i mi na polju regija imati e, hrabrosti da učinimo, ali nadam se isto tako da će komisija e, raditi na tome te da e, informacije barem prikupimo. Gospodin Olbricht, izvolite. Hvala. Ja bih e, želio podsjetiti da je pitanje EGTS-a, da je to e, VFO iz 2013. godine, ja sam tada bio izvestitelj za EGTS i znam koliko smo poteškoća imali tada i mogu potvrditi ono što je Gospodin Hetman kazao da eto već nakon deset godina nalazimo se pred istom situacijom kao i tada. U čemu je problem? Kratko ću to opisati i dati onda tri prijedloga. Teškoća nije toliko ovih širih regija. Problem je nedostatak komplementarnosti zakonodavnih sustava čitavih zemalja država. Ako imate dvije susjedne države sa različitim sustavima, poteškoće je upravo o tome da oni nisu komplementarni i postavlja se pitanje zašto uspostavljamo takvu suradnju, prekograničnu suradnju, a da ne pronađemo neki poseban, posebno rješenje kad je reč o preko graničnim područjima i e, koji se tiču izravnih problema tih samih sudionika. Najbolje bi bilo da se sustavi E, samih država budu komplementarne. Ako to pak nije moguće, onda barem pokušamo da to bude ta komplementarnost u graničnim područjima. Primjerice, nije pitanje graničnog područja Slovačke i Polske i graničnog područja već između država Slovačke i Polske, a posebno onda u graničnim regijama. Što znači da granično područje reflektira sve ono što se događa na državnoj razini, ali to su koji puta i vrlo, vrlo nezavidne situacije. Moja preporuka bi bila da pogledamo detalje, a detalj bi, recimo, bi ono što je Lambert kazao, odbor regija obavezan je da ima kontinuirano nadziranje EGTS-a i ono što nam je potrebno i ono što sam dobio kao informaciju, da li EGTS, to sam uputio pitanje odboru regija, da li trebamo mijenjati EGTS ili ne nakon 2020. Drugi element, već e, danas e, je situacija drugačija nego li prije deset godina. Što se događa između šengenskih i nešengenskih e, brodnica? Koja je tamo situacija, dakle, šengenskih i nešengenskih država? To je pitanje kretanja E, ljudi, Bugarska, Rumunjska, da li imamo razlike između šengenskih i nešengenskih država? I još jedno treće pitanje, primjerice Slovačke. Euro područje, ne euro područje. Da li tu imamo razlike između pojedinih država? nije e, ni riječ tu o značajnim e, pitanjima, što znači moramo ići korak dalje. Nije razvijati se ili ne, već pitanje koje moramo postaviti kako koristiti instrumente različite naravi u različitim uvjetima. Svakako bismo trebali imati više sredstava za prekograničnu suradnju, jer to je europsko pitanje, međunarodno pitanje. Još uvijek smo na vrlo, vrlo niskim granama što znači moramo pojačati ovo ovaj segmenti, treba nam analiza za to, kao što sam rekao, nije samo pitanje europodručje, ne europodručje, periferno, ne periferno područje, Schengen, ne Schengen, postoje različite situacije, ali govorimo uvijek o prekograničnoj i situaciji i problemima koji se mogu pojaviti. Hvala lijepa. Mogu vam Mogu vam reći sve o Schengenu i ne Schengenu i regijama EU, ne EU granice, mm, to su zaista prava pitanja. Gospodin Howard, htjeli ste uzeti riječ. Hvala lijepa. Hvala predsjednice. 25 godina nije tako dugo razdoblje. E, nacionalne države su već puno duže, Opstoje i e, zaista naravno postoji tu čitav niz segmenata, ali Same prepreke koje postoje u prekograničnom području su više kulturne naravi nego što su to e, trgovinske, zakonodavne ili gospodarske. Nešto što bih svakako želio istaknuti svi oni koji su posjetili Irsku u zadnje vrijeme, da je zaista kulturne granice i različite tradicije koje imamo u Irskoj koji isto tako Irci mogu to sigurno bolje objasniti nego li to mogu ja. No, imate tu vrlo velike uspjehe koje smo zabilježili i gospodin Van je to kazao. Kada postavimo pitanje što će se dogoditi kada e, maknemo ovu prepreku prekogranične naravi, naravno bilo bi krivo je pretpostaviti da je to savršena situacija u Irskoj, međutim postoji teme, postoji međusobno priznavanje, e, kvalifikacija i čitav niz drugih pitanja, ali vidim mogućnost za buduće politike kao što je gospodin Olbrich alutirao, da se vidi u kojoj situaciji e, možemo učiniti tu razliku, da li je to međusobno e, priznavanje, da li je to prijevoz, da li je to promocija kulturne razmjene i da li je to suradnja između regionalnih vlasti na svakoj strani granice. To su ključna pitanje. Što će se dogoditi ako investiramo više novaca u regionalnu politiku i u prekogranična područja? Gdje će se taj novac investirati i što će on donijeti u kratkoročnom planu Irska je možda pretjerano ako možete izbjeći rat e, iz e, same e, računice, onda svakako imate pozitivan pogam. Još nešto što se tiče Brexita, vidjeli smo zadnjih nekoliko godina da i ljudi iz Kenta idu u Kale i idu na liječenje zato što je infrastruktura neadekvatna u Kentu. Ja se nadam da će se to i u budućnost eh, događati. Međutim, kada imamo granice koje nisu kopnene granice, što će se dogoditi sa 4 milijuna kamiona koje imaju velik utjecaj dakle, na trgovinu buduće Europe 27 članice ne želim zakomplicirati još dodatno život gospodina Barnija, ali to svakako mora biti jedna od centralnih tema upravo u pregovorima. Hvala. Hvala, ovo su bili prijedlozi i sugestije izvjestilja od odbor eh, regija. Sada pozivam gospodina Ferreru iz DG Regio da nam kaže da li ima odgovore na sva ova pitanja. Hvala predsjednice. Teško je imati odgovore na sva ova pitanja. No, ako dopustite, najprije bih zahvalio odboru na ovoj raspravi koju smatramo doista jako važnom i pravovremenom. I želim zahvaliti gospodinu Hetmanu na prezentaciji, komunikaciji i cjelokupnom njegovom radu na izradi ovog nacrta izvješća. Doista nije moguće da odgovorim na sva pitanja, ali u svakom slučaju nastojat ću odgovoriti na neka od njih, ona koja su najviše ponovljena. Jedno od pitanja nekolicine zastupnika zašto migracija nije uključena, zašto politike, zašto okoliša nisu uključene. Stvar u tome što granične prepreke i prepreke u prekograničnoj suradnji se na različitim granicama drugačije percipiraju, ali u većini onih sematskih, sematskih e, područja koji se tiču, ali nije bilo moguće riješiti istovremeno sva tematska područja. I iz tog razloga, kao što je to gospođa Dama to jasno rekla, ova komunikacija urađena je nakon dubinske analize i konzultacije sa dionicima kako bi se vidjelo koji su to najčešći problemi u prekograničnoj suradnji. I temeljem te konzultacije uvidjeli smo deset ključnih točaka koje smo identificirali, na koje smo ukazali u ovoj komunikaciji a u kojima pogranična područja najčešće traže da se intervenira, da se riješe ti problemi. Gospodin Hetman postavio tri, odnosno četiri konkretna pitanja. Prvo, ticalo se metode iz poglavlja 3.2, a u tu citiram komunikaciju primjedba postojećih metoda i alata za rješavanje problema u zakonodavnom postupku. Dakle, to je sasvim jasno unutar onog odljeka po kojem se zakonodavni problemi rješavaju. Dakle, ovdje govorimo o uključivanju teritorijalnih postupka postupaka procjene učinka eksante u postupak novog zakonodavstva. Što to hoće reći? To znači da kad god novi zakonodavni tekst Europske unije se radi, pripremna radnja podrazumijeva procjenu učinka i ono za što se mi zalažemo jest da da ovog, ove ocjene učinka je takva da se postara da je teritorij jasno određen u toj procjeni učinka, a osobito se traži da teritorij granične regije bude valjano a analiziran prije usvajanja zakonodavnog prijedloga, jer kao što je to često rečeno, često problemi se pojavljuju iz nedostatne dosljednosti, odnosno konkurencije između različitih zakonodavnih tekstova. Dakle, ako hoćemo, možemo reći da je eksante jako važna stvar. Još dva pitanja na Pitanje poziva za pilot projekte, to je već pokrenuto i raspisivanje, dakle, izrade interesa za pilot projekte otvoreno je i molimo sve zastupnike da proslijede te informacije svojim državama članicama. Ovdje se traže pilot projekti koji se bave konkretnim i dobro identificiranim problemima koji postoje na granicama. Mi želimo te projekte koristiti kako bismo pokazali da uključivanjem različitih dionika na različitim razinama možemo riješiti konkretne probleme naših sugrađana. Također spomenuta i studija o onim mm, manjkavim eh, sponama mi smo dobili prošlog tjedna zadnju verziju te studija. Studija će biti na raspolaganju sigurno nakon nužnih tehničkih i upravnih koraka. I tu možemo reći da organiziramo jednu radionicu koja se bavi konkretno tom studijom u Evropskom tjednu regija i gradova. Nekoliko pitanja postavljeno je također o EGTC-ovima, dakle Europskom grupacijom teritorijalne suradnje. I posljednje pitanje da li je to dovoljno, da li ih treba revidirati, da li države članice pretjeruju s tim, ne znam. Dakle, EGTC je doista jako moćan alat koji se koristi kako bi se riješilo brojne probleme na različitim granicama. No, njegovo korištenje ovisi o regionalnim i državnim dionicima. Europske institucije pružile su uredbu kojom se stvara instrument u okviru kojeg regionalne i nacionalne uprave rješavaju svoje probleme, no oni to mogu napraviti, ali mi ih ne možemo primorati da to rade. I zanimljivo je vidjeti temeljem izvješća odbora regija da se sve više koriste EGTC i šire se na različita područja. Sada već postoje EGTC-ovi koji se koriste u sveučilištima, sveučilištima koje surađuju posredstvom korištenja EGTC-a. Sada imamo jednu veliku bolnicu koja se nalazi na granici između Španjolske i Francuske koja je izgrađena kao EGTC i obslužuje stanovništvo s obje strane granice. Da li je to dostatno? Da li treba još više raditi? Evo, jedno od područja koje pokriva komunikacije tiče se dakle korištenja nekoliko alata Tako koje je napravljeno u E, u okviru Luksemburskog predsjedništva Europske prekogranične konvencije i taj, imamo jedan prijedlog koji u okviru te konvencije napravljen i to je e, gospodin Olbricht, ako se ne varam, ispričavam se ako griješim, dakle spomenuo je da bi smo trebali biti u mogućnosti koristiti učiniti pravila koherentna u prekograničnom okviru. I da, ta suradnja bi stvorila pravni okvir koji bi omogućio države članice regije da pregovaraju rješenja putem kojih bi mogla uskladiti pravila za jako konkretne slučajeve i jako dobro definirane vremenske okvire. Evo još jedan odgovor. Dakle, nekoliko komentara izneseno je o vanjskim granicama i najudaljenim područjima. Dakle, koliko su pokrivene i da su općenito te granice zaboravljene. Zasigurno mogu reći da te granice nisu zaboravljene, a one podrazumijevaju i jedan zaseban niz problema. Ova komunikacija ne bavi se pitanjem vanjskih granica. Ne bavi se niti pitanjem pomorskih granica. Niti najudaljenijim područjima. Zašto? Zato što se tu radi o potpunosti drugačijim problemima. Ne želimo reći da te granice nisu uočene s problemima. Jesu, već samo hoćemo reći da su ti problemi drugačije prirode. I kao što je gospodin Van Nistelroj rekao, zašto imamo problem? Gospodin Nistelroj rekao je zašto imamo problem da li uz sve alate, instrumente koje smo stvorili, da li bi trebalo još biti problema na unutrašnjim granicama? Ova konkretna komunikacija bavi se upravo tim pitanjem. Dakle, o tim problemima koji i dalje istrajavaju, iako bismo s pravom mogli pomisliti da su riješeni. U biti ti problemi nisu potpunosti riješeni, studije koje su i za komunikacije navode potencijalni utjecaj na porast zapošljavanja u tim pograničnim područjima. Dakle, koji je ključni korak za budućnost? Evo rečeno je u toj raspravi, potrebno je angažirati se na više razina, istovremeno treba angažirati regionalne i lokalne dionike. Mi možemo staviti na raspolaganje alate, ali moramo istovremeno i pokrenuti sve dionike. I za kraj, evo dopustite još jednom da se zahvalim na ovoj raspravi koja je doista pravovremena i nužna. I mi smo u svakom slučaju vama na raspolaganju kako bismo nastavili s raspravom u bilo kojem formatu. Hvala. Hvala vama, gospodin Hetman. Izvolite, imate riječ. Možete zaključiti. Najviše hvala predsjednice. Evo, bit ću kratak i zaključiti. Dakle, i ja osobno želim zahvaliti svim kolegama na ovoj jako zanimljivoj razmjeni gledišta. I mislim da ova razmjena gledišta upravo pokazuje da je potrebno valjano dijagnosticirati probleme potaknuti razvoj pograničnih regija, a istovremeno poštovati specifičnost svake. Mislim da to trebamo napraviti. Tako, ali istovremeno govorimo o olakšavanju života stotno milijuna ljudi u Europi, unutar Europske unije. Tako da sam jako zadovoljan i želim to naglasiti. Jako mi je drago što komunikacija komisije doista uviđa te svakodnevne probleme i bavi se njima. Na primjer, imali smo pitanje dijaliza u zdravstvenom centru, mogućnost za e, obrazovanje i tako dalje. Dakle, doista mi je jako drago što se bavimo pravim problemima s kojima su suočeni ljudi na terenu. I želim podržati potpredsjednika Rimona koji je spomenuo da je potrebno više financijskih sredstava za prekogranične projekte u razdoblju nakon 2020. A također je spomenuo i preuzimanje određenog administrativnog tereta. Dakle, administrativno rasterećenje. I to je doista jako važno da imamo manje upravno opterećenje, jer ti prekogranični projekti doista su prekrcani administrativnim opterećenjima i problemima i treba im olakšati život jednostavno. Dakle, oni koji su sudjelovali u takvim projektima i njihove provedbi vjerojatno su upoznati. Eto, neke od vas kolege, kada imate dva ili tri prekogranična partnera, i tri različita zakonodavstva ili zakonska teksta koji su uključeni u postupak javne nabave, onda to odjednom stvari čini jako kompleksnima. I, a u biti na ovog tih projekata bi trebao biti činiti život jednostavnijim. Dakle, evo, Brexit koji je spomenut e, vjerojatno će učiniti prekograničnu suradnju jako zanimljivom stvari, no neću raspravljati o našim vanjskim granicama. I sam dolazim iz regije gdje su Ukrajina i Belarus odmah s drugom stranom granice i iako se time bavim svom svakodnevnom životu, ali u ovom izvješću neću se osvrtati na to. No, jednog dana svakako ćemo se morati time pozabaviti. Tu su još dvije važne stvari. Jednu je spomenuo gospodin Van Nistelroj. Dakle, trebali bismo izvući zaključke iz onoga što je napravljeno zadnjih 20 godina. Dakle, ukoliko želimo neke kvalitativne promjene, u tim regijama, onda moramo izvući pouke zadnjih 20 godina provedbi sličnih projekata. I za kraj, nešto što je spomenuo kolega Albrecht. Dakle, većina tih problema u vezi s prekograničnim projektima, razlozi za te probleme počivaju najčešće drugdje. Jer ako razmišljamo o usklađivanju zakonodavnih odredbi regulatornom usklađenju, onda nam je potrebno zeleno svjetlo koje daju središnje vlasti. I potrebna je volja i razumijevanje ljudi koji žive na terenu u tim regijama. Hvala. Hvala vama. Očekujemo nacrt izvješća u svibnju i imat ćemo tada priliku još jednom razgovarati o teritorijalnoj i prekograničnoj suradnji. Dakle, završili smo s dnevnim redom za današnji sastanak. Dopustite da vas podsjetim da sutra, e, da bi sutra moglo doći do štrajka, konkretno vozača taksija. Dakle, imamo glasanje u 9, tako da vas molim da imate na umu koliko vam treba, vremena da dođete do parlamenta. Dakle, evo ga, zaključujem današnji sastanak i molim koordinatore da mi kažu da li možemo odmah nastaviti sa sastankom koordinatora. Odlično, najljepša hvala. Dakle, nastavljamo sastanak koordinatora i molim sve koji neće sudjelovati na tom sastanku da izađu iz dora.